na glasovanje. Preporuke su dostupne na web stranici plenarne sjednice. Sada prelazimo na plan rada, konačni nacrt dnevnog reda koji je utvrđen na sastanku konferencije predsjednika u četvrtak 1. veljače 2018. u skladu s člankom 149. podijeljen je. Uslijed konsultacija sa zastupničkim klubovima podastirem domu sljedeći prijedlog izmjene konačnog nacrta dnevnog reda. Za srijedu izvješće zastupnika Inaca Korao o automatiziranoj razmjeni podataka o registraciji vozila u Portugalu pridodat će se popisu akata za glasovanje u srijedu. Ima li prigovora? U redu, izmjena je usvojena. Klub zastupnika NF-a tražio je odgađanje za četvrtak 8.2. ili 1.3. glasovanje e, Hübner Pereira o sastavu Europskog parlamenta kako bi se omogućilo zastupnicima da sudjeluju na e, sahrani kolege Eduarda Feranda, Dajem riječ gospodinu Nikolaju Beju koji će prijedlog e, podastrijeti u ime a euh, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala vam euh, na riječima koje ste rekli prilikom otvaranja ove plenarne sjednice kako bismo odali počast euh, našem kolegi Eduardu Ferranu. Mm, jako nas je Kanulo to što ste rekli naravno da je mi želimo izraziti sučut njegovim najbližima, uključujući supruzi i djeci. Hvala vam što ste isto tako vzijeli minutu šutnje kako bismo ga se prisjetili. Mi bismo htjeli da se e, na ovom plenarnoj sjednici malo izmijeni e, nacrednog reda, jer smo imali u sjedu glasanje o izvješću Hübner Sila Pereira u sastavu Europskog parlamenta nakon europskih izbora i nakon Brexita i Htjeli bismo da ili u četvrtak e, tijekom ove plenarne ili e, na jednoj plenarnoj sjednici kasnije se održi to glasanje jer čini se da kod nas će biti određen broj zastupnika koji e, moraju biti odsutni jer ćemo ići u Pariz upravo kako bismo prisustvovali e, sahrani Eduara Ferana i onda nećemo moći prisustvovati glasanju iako se u ovom domu većan klubova zastupnika e, slaže oko tog izvješća. I isto tako, ako mi dopuste gospodine predsjedniče, što se tiče gospodina ja naravno da mi uopće se ne slažemo s onime što je rekao gospodin Čanecki, ali e, to je bio sasvim dio jedne životne polemike koju je on vodio sa kolegicom iz Poljske i postoji to, ta, to pravno načelo da se ne možemo tu uplitati i vidimo da se na konferenciji predsjednika dona odluka protiv njega od strane njegovih političkih e, protivnika i ne možemo dakle poštivati demokraciju i načela i svojmo kršiti ova, ovo načelo. Hvala vam. Demokracija poštuje odluku većine. Odlučili smo sa velikom većinom upravo to i stoga ćemo glasiti u tome. Glasovanje će biti tajno i stoga će svatko moći odlučiti kako želi. Želi li se tko javiti protiv ovog prijedloga gospodina Beja? Izvolite. We Trebali bismo reći da je stajalište parlamenta bilo potpuno jasno što se tiče načina na koje odemo počast kolegi Ferranu. To je jasno. Ipak mi se sada bavimo drugim pitanjem. To su dva vrlo važna izvješća na kojima smo mnogo radili i parlament treba ovdje pokazati vrlo jasno stajalište i mora jasno glasovati. To je predviđeno glasovanje za srijedu, a socijalisti i demokrati su e, se složili. glasovanje bi se trebalo dogoditi u srijedu, jer parlament treba pokazati jasno svoje stajalište prije sastanka lidera koji će govoriti o tom pitanju. Žao nam je zbog onoga što se dogodilo kolegi ali ne vjerujemo da bi to bio dobar razlog za odgađanje glasovanja o tako važnom izvješću. Stavljam sada na glasovanje prijedlog kluba ENF-a koji traže odgađanje od srijede na četvrtak ili na prvi ožujka glasovanje o izvješću Hübner Pereira o sastavu Europskog parlamenta kako bi se omogućilo zastupnicima Europskog parlamenta da sudjeluju na sahrani gospodina Feranda. Tko je za prijedlog gospodina Beja? Tko je protiv? Suzdržani? Dnevni red se ne mijenja. Prelazimo sada na izvješće gospodina Fernandeža o godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2016. Dajem riječ predsjednika, predsjedniku Mariju Dragiju, ali prije njega, kojemu izražavam dobrodošlicu, htio bih zamoliti da svi oni koji ne žele sudjelovati u raspravi brzo napuste dvoranu.